Mes chers collègues, nous allons débuter notre euh, séance, s'il vous plaît. Počet ćemo sa današnjim sastankom. E, drago mi je što je s nama gospodin Mili. Ja mu čestitam e, što vam je produžen mandat Sada ste generalni direktor od prvog rujna Europske agencije za e, pomorsku sigurnost. E, vrlo ste dobro surađivali s, na, mojim odborom od uvijek i već ste e, predstavili svoj projekt za ovu godinu u siječnju, ali jako nam je drago što vas možemo čuti kad nam budete govorili o svojoj viziji za budućnost. Sada ste na čelu te slavne agencije. Da, dati ću vam riječ, kao što sam rekla. E, reći ćete nam nešto o novim smjernicama za budućnost, a onda ćemo imati e, raspravu sa prisutnim zastupnicima i zastupnicama. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjednice. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, doista mi je drago što mogu zahvaliti ovom odboru na tome što mi je pružio mogućnost da vas izvijestim o najnovijim razvojima u radu agencije i u mom mandatu kao izvršnog direktora. Ovo je stalni dijalog sa Europskim parlamentom koji je od izuzetne važnosti za cijelu agenciju i njezino osoblje. Kada sam bio pred ovim odborom u siječnju, pokazao sam ovaj slajd kojim ističem prioritete i izazove za 2017. godinu, što se do sada nije promijenilo. Također uvodimo novi dio mandata o uspostavi Europske obalne straže i njezinih e, djelokruga rada i to je nešto na čemu stalno radimo. Također sada zapošljavamo osoblje sa potrebnim znanjem i stručnošću kako bismo ispunili taj mandat i još dorađujemo naše aktivnosti. Nedavna migracijska kriza izazvala je veliku zakonodavnu aktivnost e, koja se u velikom dijelu bavi i radom obalne straže i naš mandat obuhvaća veliki dio tih aktivnosti. A još e, osim toga pružamo potporu drugim agencijama. Imamo više od 300 različitih tijela koji u Europskoj uniji obavljaju djelatnosti obalne straže, a izravno i neizravno sa e, sam im omogućuje stjecanje dodane vrijednosti u njihovim svakodnevnim aktivnostima. Imajući to na umu, vrlo sam zahvalna Europskom parlamentu na tome što je predložio i podržao pilot projekt za stvaranje jedne europske obalne straže što je započelo 2016. godine i završilo je konačnom konferencijom ESME u prošloga lipnja. EU Lisabonu gdje je zastupan Europski parlament. Ovaj projekt je poslužio kao polazna točka za danju suradnju sa komisijom unutar okvira Europskog paketa o granicama. Ovim projektom želi se podići međusektorska svijest e, o aktivnostima MC i i također među dionicima i također se time nastoje stvoriti operativne i tehničke suradnje između funkcija obalnih straža na europskoj razini i ta tri ravnatelja sada će predstaviti rezultate projekta trima odborima Tran, Peš i Libe i to ove jeseni. Predvidjeli smo to preliminarno za studeni. Ovaj projekt je poslužio za uspostavu formalne suradnje između te tri agencije i za budućnost. Agencije koje su uključene u cijeli projekt uspostavili su mehanizam za koordinaciju kako bi ostvarile najbolje moguće rezultate istraživanjem postojećih mogućnosti, a to u korist nacionalnih europskih tijela koje obavljaju funkcije obalne straže. Od 2018. godine radni program e, tri agencije temeljit će se na zajedničkom tekstu u kojem se ističu prioriteti za nadolazeću godinu u području djelokruga obalne straže. Konkretan primjer ovakve suradnje je upravo u tijeku jedno od naših e, pričuvnih e, plovila za skupljanje nafte obavlja pomoćne aktivnosti na Mediteranu jer je mobilizirano za potrebe EFE, odnosno za nadzor i kontrolu ribarstva. Također smo razradili i nove usluge, odnosno uspostavili smo novi sustav e, zrakoplova kojima se upravlja na daljinu i koji obavljaju čitav niz djelatnosti na moru, što znači nadzor granica, nadzor sigurnosti plovidbe, traganje i spašavanje na moru, otkrivanje izljeva nafte, ulja, e, policijske aktivnosti i tako dalje. To je još uvijek u tijeku i to je nov model pružanja usluga e, za civilne snage zemalja članica i druge tijela u trenutku kada zakonodavac tek donosi zakonodavni okvir za upotrebu dronova. U tom smislu bilježimo određena kašnjenja u primjeni ove usluge upravo zbog postavljanja velikih e, zahtjeva na tako male zrakoplove. No, ipak smo uspjeli pokazati potencijal i dodanu vrijednost ove inovativne usluge demonstracijom koju smo održali prošle godine, e, odnosno ove godine u Svibnju. Evo mogu vam pokazati jednu kratku video snimku koja ilustrira dostupne usluge. Dakle, evo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 primjer prekrcaja s većeg na malo plovilo. Sí. ¿A la Mac, a la Mac de control? ¿A la Mac? Eh, sí, ya tenemos el vídeo nuevo. And the third one is uh, oil response. Ovo je intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora. Zatim tu je i provedba konvencije SOLAS, odnosno zaštite i sigurnosti ljudskih života na moru. I na kraju nadzor i praćenje ribolovnih aktivnosti. Aquí lo This is only to demonstrate what kind of information Evo, time samo želim prikazati koje informacije prikupljaju dronovi i koje se pohranjuju naše banke podataka. Okay, then we can continue. Možemo nastaviti sa prezentacijom. Evo, ovaj sljedeći slajd pokazuje čime se bavi sustav TETIS. Dakle, mi time nudimo sveobuhvatno sredstvo kojima se podržavaju inspekcije na brodovima u Europi. Prošle godine je zabilježeno u sustavu TETIS 18.000 inspekcija, E, i to od strane 600 e, različitih korisnika lučkih usluga. Model TETIS podržava direktivu o sumporu i također direktivu o lučkim prihvatnim uređajima i e, mogu se prijaviti do 10.000 inspekcija godišnje. Osim toga prije pet tjedana, sedmokolovoza kolovoza, također smo uveli TETIS MRV i njegovu web aplikaciju na zahtjev e, glavne uprave za klimu. Ovaj sustav će omogućiti poduzećima koja upravljaju velikim brodovima izvješćivanje o CO2 emisijama s brodova od početka siječnja iduće godine u skladu sa predviđenim zakonodavstvom i to predstavlja provedbu e, mjera smanjenja emisija CO2 budući da će podaci o emisijama biti objavljivani i ažurirani svake godine. Sustav TETIS MRV omogućuje brodarima suradnju i pripremu planova praćenja na dobrovoljan način i također objavljivanje izvješća o emisijama i o pridržavanju zakona koje se upućuje Europskoj komisiji i također će tijela nadležna za nadzor državnih luka koristiti ovaj model. Europska komisija će godišnje objavljivati agregirane podatke za brodove o potrošnji goriva, emisijama CO2 i također o prosječnim pokazateljima učinkovitosti između ostalog. Prvi puta imamo sustav koji se obraća industriji i to cijelom sustavu daje jednu novu dimenziju. E, zatim pitanje izbjeglica što je još uvijek vrlo aktualno pitanje u svijetu i Europskoj uniji. Za nekoliko tjedana organizirat ćemo treću vježbu tabletop na e, određenim lokacijama u Norveškoj i to je značajan primjer suradnje dionika u suradnji i praksi i iskustava i također ispitivanje suradnje po pitanju zaštite izbjeglica. Europska unija, EMSA, zemlje EFTE i industrija će zajednički simulirati jedan incident na moru i e, ustrojiti najbolju moguću intervenciju i odgovor u, e, u cilju zaštite i ljudskih života i okoliša. Operativne smjernice razrađene su na temelju prethodne dvije vježbe i predstavljene su u jednom dokumentu za informiranje Međunarodnoj pomorskoj organizaciji. Kada je riječ o uspostavi europskog sustava tranzita bez granica, mi provodimo aktivan e, dijalog sa odgovarajućim dionicima i također provodimo pilot projekt sa komisijom, osam zemalja članica i industrijom, kojim se ispituje koncept e-manifesta. Također smo dovršili rad na prototipu europskog jedinstvenog prozora kako bismo osigurali jedinstveni pristup razmjeni relevantnih podataka o brodovima. Nažalost, moram reći da je to proces koji zahtjeva doista mnogo vremena. Još i dan danas brodarstvo se suočava sa administrativnim opterećenjem koje uzrokuje dostruko prijavljivanje i kašnjenja u ovako zahtjevnom poslu. Također, treba vršiti dakle, pritisak na nadležna tijela kako bi se ostvarili tu rezultati. Sustav za nadzor zemlje Kopernikus daje MC mogućnost nadzora i poboljšanja aktivnosti na moru i ovaj sustav autoriziranim korisnicima nudi čitav niz operativnih funkcija, što znači i pomorsku sigurnost, sigurnost i zaštitu, nadzor ribarstva, carinskih poslova, policijskih poslova i također vraćanje okoliša. Povećanje eh, interesa za ovu uslugu dokazuje koliko je ona kvalitetna i ona omogućuje također nadležnim tijelima bolji pregled stanja na moru i to je nastavak e, prethodnog projekta i e, nastavit će se nakon 2020. godine i nadam se da će se još više usredotočiti na područje mora. EMSA također podržava obalne države u e, reakcijama i intervencijama u slučaju onečišćenja mora. Imamo mrežu od 17 velikih brodova za e, čišćenje onečišćenja koja su raspoređeni diljem čitave europske obale i mogu se iskoristiti i e, razmjestiti unutar 24 sata na lokaciju onečišćenja. Imamo također i e, sustav pomoći u opremanju i e, dodatne opreme što dopunjava sustav e, plovila. Prošloga siječnja osnovali smo pričuvu opreme za reakciju na onečišćenje mora poput različitih brana koje se nalazi u Raveni na Jadranskom moru i imamo također takve pričuve i na Sjevernom moru i na Baltičkom moru. EMSA ima sada sposobnost izvršavanja svojih zadataka i to privlači zanimanje sa svih strana svijeta. Naš mandat također obuhvaća i pružanje tehničke pomoći e, i zemljama koje su u europskoj politici susjedstva i na taj način pridonosimo boljoj sigurnosti i zaštiti okoliša i na europskim granicama. Redovito primamo izaslanstva iz trećih zemalja koje zanima europski pristup e, koji je jedinstven po pitanju sigurnosti zaštite i zaštite okoliša i to je prepoznala također Europska komisija u svojem posljednjem mišljenju o našem jedinstvenom programskom dokumentu koji je naslovljen kako slijedi. Naša sredstva i aktivnosti doista izazivaju pozornost diljem svijeta i mogu e, pružiti veliku podršku i provođenju politika u ovom području. Na kraju se želim e, osvrnuti i na pitanje vanjske evaluacije ove agencije i želim e, reći nekoliko riječi o toj evaluaciji E, koja se održala od 2016. do 2017. godine. Ukupna ocjena je vrlo pozitivna i prepoznaje činjenicu da EMSA pridonosi sigurnijem e, pomorskom okruženju i povećava stabilnost i sigurnost zemalja članica kada je riječ o intervenciji u slučaju iznenadnog onečišćenja mora i e, to čini pružajući odgovarajuću potporu zemljama članicama u zahvaćenom području. Izvješće je dostupno na našoj web stranici i na temelju toga naš upravni odbor će u studenome na svom sastanku usvojiti preporuke kojima će se možda izmijeniti temeljni akt na temelju kojega djeluje agencija. Hvala dame i gospodo na vašoj pozornosti i Rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam lijepa gospodine Mali za ovu prezentaciju. Vi ste govorili o nekoliko točaka, o e, okolišnim stvarima, tehničkim stvarima i o međunarodnoj suradnji. A sada ću dati riječ našem, eh, našem koordinatoru iz Pučana, gospodinu Vindenkampu. Eh, pozdravljam jednu skupinu posjetitelja koji su nas posjetili, to su menadžeri. Eh, u svakom slučaju pozdravljamo i želimo vam u dobrodošli, u odboru za promet. I to vam kaže predsjednica tog odbora. E, sada ćemo odmah otvoriti ovu raspravu. E, e, govorit ćemo o utjecaju pomorskih pitanja. Ima, to je jako značajno. Imamo digitalizaciju, imamo probleme okoliša 30% robe e, se prevozi e, vodama, morima e, i tu imamo i političke, geopolitičke faktore koji su sve važniji. A ti bi se problemi mogli i umnožiti. Sutra ćemo imati dronove, to će biti dio E, to je zapravo već i dio prošlog stoljeća, doći će nove tehnologije. Gospodin Vin Vandenkamp ima riječ, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. U ime e, kluba Pučena pozdravljamo gospodina Malija. Čestitamo mu na produženju mandata i novom imenovanju i veselimo se suradnji sa ovom fantastičnom agencijom. Mi svi ovdje, po kolege iz Portugala, Španjolske, Francuske i Grčke, su otputavali kući da vide kako im se radi u praksi. Nažalost sam ja ovdje onda zadužen za e, to da postavljam pitanja, da raspravljam. Ispričavam se i ja ću pokriti to područje koliko mogu. E, zanimalo bi me e, da saznam nešto više o postupku primanja azilanata, tražitelja azila E, da li se vi time bavite sami ili to radi Frontex i druge službe? Jeste li svi u tome uključeni? E, na papiru je to lako podijeliti, ali e, tu vidimo mnogo ljudske patnje. Htio bih znati što EMSA radi na terenu kad se tako nešto dogodi, kad su ti tražitelji azila u nuždi kako surađujete sa drugim e, službama, na primjer u Sjevernoj Africi, e, e, u, kao i u Maroku i Libiji, jer oni dobivaju pomoć Evropske unije kako bi bolje stavili stvari pod kontrolu. Ono što vidimo kada dolazi do sukoba između mornarica, i Médecins sans frontières, liječnika bez granica. Kako se EMSA u to uključuje? Mislim da je to jako teško. Ne možete dopustiti da se ljude, ljudi utope, a s druge strane e, ne želite da im e, dadete e, sigurnu kartu za put u Europu. To su azilanti pitanja okoliša. Vi ste već rekli da imamo e, razne aspekte globalno upravlje oceanima, na primjer. E, imamo juhu plastike na na zemlju. Da li se to događa i na Pacifiku i na Atlantiku, Baltičkom moru i tako dalje. Tko su najveći zagađivači? brodovi bacaju otpake u more ili to dolazi s Gospodin Mili je diplomat. On govori o pomorskom jedinstvenom prozoru. E, e, kaže da će to dobiti novi zamah. E, to je diplomatski slabo smo pripremljeni za to. Čak i moja vlastita zemlja, nizozemska, e, radi ču, vrlo čudne stvari e, tu. E, zar taj proizvod nije dovoljno uvjerava, uvjerljiv? Da li su nacionalne nadležnosti? Imate tajne službe, policiju, carinske službe. Vidite da koji puta države članice su jako nacionalističke E, e, pomorski jedinstveni prozor je dobio e, veliki jaki vjetar u leđa. Govorili smo o ETS-u danas ujutro. Kopernik. Shvaćam što ste tu govorili malo čas. Već ste to rekli. Koji puta Evropska unija je popularnija izvan Evropske unije nego unutarnje. Ako pogledate kontakte s Filipinima i drugim zemljama izvan Europske unije, e, malo je razočaravajuće da to vidimo, ali moramo e, stvari na tim stvarima raditi dalje, jer to je naš proizvod, proizvod Evropske unije. Hvala lijepa gospodine Vankenkamp. E, gospođa Majsner ima riječi. Hvala lijepa predsjednice. Ja bih se srdično u ime liberala zahvalila eh, na prezentaciji Stvarno je izvanredno zanimljivo što ste pokazali, šteta što nema više ljudi ovdje. Neću postaviti ista pitanja kao vi, ali imamo slične ideje o, ovim stvarima o kojim ste govorili. obalna straža i e, tražitelji azila, to neću načeti to je već postavio Vim, e, dronovi. E, dronovi koristite tek od nedavno. Imate li kakove značajne rezultate e, zahvaljujući nadzoru dronova? E, da li i države članice vas zadužuju za rad sa dronovima? Plaćaju li one za to? To je skupo. Ili i to vi sami plaćate? E, podrška e, inspekcijama brodova. E, je li to na snazi tek od kolovo kolovoza 2017. ili već od ranije? Govori se i o direktivi o lučkim prihvatnim uređajima. Zona me zanima u Istočnom moru, sad imamo u, i Baltičkom moru, imamo e, užasno puno sumpora. E, e, imamo neviđene količine sumpora u tim morima naftu vidimo, ali sumpor, da li se sumpor vidi e, kakove su to ilegalne aktivnosti koje do toga dovode. A sada jedinstveni prozor. To bi e, luke trebale već provesti. Vi ste rekli da idemo malim koracima. E, rekli ste nešto što me isto zanima, dvostruko izvještavanje koje tu igra, e, da li je to zbog Evropske unije ili zbog nečeg drugog? Kako to možemo promijeniti ili poboljšati? Ovaj jedinstveni prozor to mora e, ukinuti ili pojednostavniti. I posljednje pitanje se također odnosi na Kopernik i na pomorski nadzor. E, ja se mnogo bavim pomorskom politikom. Vi ste nam E, nam pokazali jedan e, katalog proizvoda. Što se nalazi u tom katalogu? Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo Majsner. E, gospođa Kilonen ima riječ. Hvala, izvršni direktore Mülli, na ovoj prezentaciji i e, čestitke od strane finske e, delegacije zbog e, vašeg imenovanja. To je zaista izazovan posao, izazovna dužnost. Jedno važno pitanje koje se uvijek javlja, barem kod mene, ja si ga postavljam, kada se sastajete s operaterima i državama članicama i kad oni čuju što radi EFSA, E, e, EMSA, e, koliko imate preklapanja sa drugim agencijama u svom radu, recimo u odnosu na ono što rade države članice koje su s vama u kontaktu ili koje su svjesne onoga što radi EMSA? Koji puta mi se čini da e, se ta sredstva ne koriste dovoljno i da ljudi ne znaju dovoljno o radu i području rada EMSE? Hvala lijepa, gospođo Kilenen. Gospodin Taylor. Hvala lijepa. Imam tri pitanja, gospodin Mili E, e, lijepo je da ste opet s nama. To nije pitanje, prvo pitanje. Imamo kopiju vaše prezentacije. Da. Drugo pitanje. E, ne znam da li znate, pred nekoliko tjedana javila se otrovna magla koja je dolazila s mora na južnom južnoj obali e, e, Engleske. E, neki moji birači su otišli na obalu, bio je krasan dan, ali ta otrovna magla se onda nažalost pojavila. I oni su završili u bolnici. Imali su teškoće u disanju, pozlilo im je, povraćali su. Bilo im je mučno. Htio bih vas zapitati, možete li nam pomoći u otkrivanju izvora i prirode ovog zagađenja? I možda da ukažete prstom na one koji su to skrivili. E, treće pitanje, e, malo izvan naše teme, ali možda ste primijetili, e, izgleda da je Britanija odlučila da izađe iz Europske unije. Da, gotovo sam siguran u tom kakav eh, eh, kakav u, u, učinak predviđate za trenutak da ako i kada Britanija zaista napusti Europsku uniju? Hvala gospodin e, e, To je e, tema u kojoj taj pomorski sektor E, Brexit, to je riječ koja se često javlja. Veza je važna za nas, jer iza toga znamo, e, e, Britanija je članica vaše agencije, ona se sada povlači i to će imati posljedice na proračun, a mi sada pregovaramo o proračunskim elementima. Jeste li predvidjeli posljedice Brexita? Da, u proračunskom smislu, to je jedno od prvih pitanja. Da li ste razmišljali o pomorskim aspektima promjena? Imate e, ferije i tako dalje. E, kako ste, kako ćete se suočiti s tim izazovom? A treće pitanje, e, i e, pomorski sektor mm, u nadolazećim godinama e, za 20 godina recimo imate već nekakove projekcije kako će funkcionirati oceani E, govorimo o <clears throat> ekologiji mora, o gospodarstvu mora i svim tim stvarima. Evo, bilo bi mi drago da i na to dobijemo odgovore. hvala predsjednice. Evo, imamo niz dobrih pitanja. Nastojat ću zaista da odgovorim koliko god mogu. E, gospodin Windekamp e, je postavio pitanje u vezi sa tražiteljima azila i, izbjeglicama iz Sjeverne Afrike koji dolaze na sredozemlje. Mi smo uključeni u tu situaciju Frontexu dajemo informacije o ljudima koji su na moru. Mi nastojimo identificirati male brodice koje su, e, su na moru i dajemo informacije i Frontexu i državama članicama koje imaju odgovornost da reagiraju EMSA nije e, u mogućnosti, to jest to nije naša uloga da mi tu djelujemo, mi samo šaljemo informacije o tome. Mi te e, informacije prikupljamo što je brže moguće. Što je brže moguće. Frontex nema instrumente da to nadzire i prati. Imali smo nekoliko slučajeva gdje su naši instrumenti praćenja bili od dragocjene važnosti za spašavanje ljudi mnogo je ljudi spašeno e, zahvaljujući nama. Naravno, nažalost se mnogi ljudi utapaju, ali mi radimo što god e, možemo i koristimo sva sredstva na raspolaganju. E, s tim u vezi razvijamo i dronove. Imamo sada već poziv za ponude, dakle javni natječaj E, jer dronovi se koriste samo za vojne e, poslove i vojne svrhe i vrlo su skupi. Mi nastojimo sniziti troškove i cijenu dronova kako bismo e, ih mogli kupiti. Još ih nemamo. Surađujemo, kao što sam spomenuo, u, obalnoj straži sa Frontexom i EFKom E, dijelimo informacije s te dvije agencije. Radimo i s nacionalnim vlastima, Italija, Grčka, Francuska, e, koje moraju reagirati. E, imamo sada u tijeku jednu, jedan projekt na Mediteranu, tu je odgovorna talijanska mornarica, dajemo i njima informacije kao što da dajemo i informacije za Atalantu na rogu Afrike. To je jedna od naših važnih funkcija. Surađujemo sa sjevernoafričkim zemljama, e, surađujemo s njima već nekoliko godina. Mm, e, e, imamo Safe Med 3 projekt a imat ćemo taj projekt još e, četiri godine. Imamo četiri milijuna eura za tu svrhu. E, poboljšavamo kapacitete nacionalnih vlasti e, sjevernoafričkih zemalja kako bi se poboljšala sigurnost, zaštita okoliša i tako dalje mi osposobljavamo te vlasti kako bi mogle zadovoljiti zahtjevima kako bi bile na istoj razini kao i e, europske zemlje. rezultati su do sada e, vrlo obećavajući e, da je opća uprava nije dala još novaca za taj projekt. Vrlo su zadovoljni rezultatima. E, e, imamo zemlje korisnice od Maroka do Jordana. One e, također sudjeluju i vide u tome dodanu vrijednost. Imamo konkretne operativne akcije sa sjevernoafričkim zemljama, recimo sa Tunisom E, mi smo im dali opremu za e, čišćenje zagađenja mora naftom kod jednog slučaja e, curenja nafte u more. Prema tome radimo i na zaštiti okoliša u Sjevernoj Africi. Sve su to stvari kojima se bavimo. Imamo redovne kontakte s našim susjedima. E, e, problem plastike. E, to je veliki problem globalno govoreći i veliki problem u europskim vodama. Imamo razne tipove otpava, ne samo od, koje bacaju brodovi, već otpad koji dolazi s kopna možda bismo u budućnosti mogli imati mogućnost da imamo neku suradnju sa vlastima država članicama. Moramo početi reagirati na to smeće. Ono neće nestati samo od sebe. Moramo nešto učiniti da, kako bismo se riješili plastike e, iz naših mora i s naših obala. Sada surađujemo sa surađujemo s komisijom na direktivi o lučkim uređajima za prihvat u našem TETIS sustavu. Imamo element TETIS EU. E, tu imamo model za izvještavanje o lučkim prihvatnim uređajima luke moraju izvještavati o e, smeću što imaju e, i e, kakve probleme imaju i kakove uređaje imaju. Smeće je tu, nešto moramo učiniti i to brzo. Nek, imamo inicijative i od strane industrije, one testiraju i pokušavaju iznaći neke načine e, prikupljena to e, otpada. Jedinstveni e, pomorski prozor, industrija željno čeka da se to uvede. Oni bi željeli da je to bilo uvedeno već jučer. One vide veliku vrijednost u tome, dodanu vrijednost E, to je doneseno 2010. E, godine, prelazni period je bio do 2015. E, sada su nacionalni jedinstveni prozori u već provedeni, ali oni ne komuniciraju sa drugim vlastima u pomorskom sektoru. I to je bio deficit tog sustava na zahtjev komisije, komisije sada radimo evaluacije e, tih nacionalnih jedinstvenih e, prozora u sedam ili osam država članica. E, taj izvještaj je sada gotov, predan je komisiji, a komisija će napraviti svoju ocjenu. Što treba učiniti i kako mijenjati direktivu kako bi se europski pomorski jedinstveni prozor što prije proveo. Mm, e, I, imamo jedan elektronski projekt gdje evaluiramo koji je e, kako najbolje promicati ovaj sustav. E, gotovo smo na cilju, ali još uvijek imamo neke barijere. recimo Eh, direktiva o eh, carini, carinskim pristojbama. Mi nemamo ovlasti eh, da prisilimo države da nešto prihvate. Nešto treba učiniti. Hvala. Imam jedno pitanje. Što se tiče ocjene 65 2020, mi smo pročitali naime evaluaciju te direktive gdje se spominje kapetan i posada te ostali koji iznose pritužbe na birokraciju na birokratiziranost. Međutim, nije došlo do poboljšanja i pitam se što se tu može poduzeti, jer sustav može postojati, ali ako ne funkcionira, onda to nije dobro. Da, to je točno. Mi moramo vidjeti kako sustav funkcionira, moramo se pobrinuti da on funkcionira kako treba, jer smiješno je da da, dakle, da se tu zapravo duplicira posao za kapetana i za ostale. Dakle, države članice su uh, ispunile formalne zahtjeve, ali funkcioniraju na različit način kada je riječ o izvješćivanju. Dakle, pristup se razlikuje u državama članicama budući da neke veće luke imaju vlastiti sustav i dakle države članice ne žele tu ništa mijenjati. Mi u EMSI ne možemo e, tražiti od država članica da izmjene sustav, to mora biti pravno obvezujuće, ako se ne revidira direktiva u tom smislu, mi smo bespomoćni. Što se tiče bespilotnih letjelica, imali smo jedno pitanje o dronovima. Mi aktivno radimo na bespilotnim letjelicama, imamo različite usluge. U ovom paketu mjera imamo izvrno 67, 67 milijardi eura, dakle u sklopu paketa mjera za obalnu stražu. Imamo čitav niz mjera, imamo pružatelje usluga i moramo konfigurirati usluge tako da se ispune svi naši zahtjevi. Spomenuo sam da tu postoje neki izazovi. Naime, bespilotne letjelice su danas razmjerno male veličinom i mi pokušavamo e, dopuniti naše postojeće e, sposobnosti za monitoring novom tehnologijom. Ta tehnologija dakle, napreduje vrlo brzo mi sada već omogućujemo neke usluge. Oko 15 država članica je bilo zainteresirano za te usluge kako bi dopunili svoje stare usluge i e, usluge EMSE, ono što je mi pružamo. Dakle, stvarni izazov za države članice sljedeći, naime, dopuštenje za let e, mora biti izdano od strane nacionalnih nadležnih tijela. Dakle, mi im to ne možemo izdati. Prema tome, nacionalna tijela moraju surađivati sa nacionalnim tijelom za zrakoplovstvo. A što se tiče Hrvatska je prva to dobila i oni već dobivaju tu uslugu. Dakle, mi pružamo uslugu za države članice, to je jedan pun, potpuni paket, ne moraju ništa platiti da dobiju tu uslugu, to je još u fazi testiranja, ali ta usluga je besplatna za države članice. Također ćemo u određenom vremenu dobiti potvrdu o tome da su i u nekim drugim državama članicama izdana takva dopuštenja za let. To će biti sljedeći korak. Dakle, također je u tijeku revizija direktive o prihvatnim kapacitetima, zatim e, sumpor u moru, sumpor u zraku. Mi Dakle, sumpor u zraku se već može detektirati zahvaljujući bespilotnih letjelica. Dakle, mogu se e, detektirati, može se detektirati dim koji se onda analizira i po tome se može vidjeti koje, kojim se gorivom koristi neka letjelica. Dakle, tu je sumpor i druge otpadne tvari. U, na moru je to teže, dakle teže je detektirati oni češćivače. Nacionalna tijela, odnosno agencije, e, nemaju monitoring putem satelita, nego uzimaju uzorke na licu mjesta, tako da trenutno ne postoje odgovarajući instrumenti za takvu vrstu monitoringa. Jedinstven, nacionalno jedinstveni prozor. Već sam spomenuo da postoji manjak suradnje s nacionalnim tijelima, dakle moramo izvršiti pritisak na njih da poboljšaju međusobnu suradnju usluge u sklopu Kopernikusa. Spomenuo sam već e, da imamo glavnu upravu Growth. Postignut je sporazum u vrijednosti od 40 milijardi eura do 2020. godine i pomoću tog novca možemo dobiti satelitske slike kojima e, možemo dopuniti već postojeće satelitske snimke. Isto tako imamo sve više optičkih e, snimki Imamo isto tako i dakle, optičke snimke e, gdje se može, mogu detektirati različite vrste plinova. Gospođa Kulenen je postavila pitanje o dupliciranju u području istraživanja. Mi nastojimo u što većoj mjeri izvijestiti nacionalna tijela, mi surađujemo s njima, e, dakle izvješćujemo ih o našim inicijativama u području istraživanja i svi naši rezultati, rezultati znanstvenih istraživanja su dostupni na našim internetskim stranicama, prema tome to je sve e, dostupno iz agencije. E, dakle, bilo je postavljeno jedno pitanje prezentaciji, dakle to ćete dobiti bilo je nekih problema na južnoj obali, Engleske. Dakle, toksična magla koja se tamo pojavila, mi e, ćemo pokušavati u buduće to detektirati pomoću tih e, uređaja za detektiranje dima. Međutim, sada imamo te takozvane sniffers samo za sumpor tako da ćemo morati raditi na razvoju različitih e, analitičkih e, senzora dakle, koji omogućuju analizu, ali s obzirom da bespilotne letilice nisu velike, ne može se e, bitno povećati njihova težina. U buduće kada budemo pratili satelitom dakle određene E, uvjete u okolišu, e, to će biti moguće. Što se tiče Brexita, mi e, ne sudjelujemo u razgovorima o Brexitu, mi se nadamo da ćemo dobiti više informacija o Brexitu, naše, ljudi, ljude to brine. Imamo 16 e, britanskih državljana koji su zaposleni u agenciji koji ne znaju što ih čeka. Mi smo o tome neformalno razgovarali sa e, britanskim tijelima i sa njihovim e, dakle, tijelom nadležnim za pomorstvo. Mi njihovim agencijama za pomorstvo dajemo mnoštvo informacija iz naših izvora za monitoring, ali ćemo imati i mi problema u budućnosti s obzirom da oni također dostavljaju informacije iz svog sustava prema nama. Dakle, to će se negativno odraziti na sigurnost na moru i e, zaštitu okoliša e, na europskim morima. Imamo, e, dakle, depo, u jedan depo u Škotskoj u slučaju nesreća, dakle za, za brodova, za plovili. Dakle, tu će e, Velika Britanija morati ponovno ispregovarati taj sporazum. Dakle, oni će možda moći nastaviti s tom uslugom, ali će uvjeti biti nešto drugačiji. Gospođa Deli je također spomenula Brexit, e, zakonodavstvo, direktive Europske unije i kako će se to odraziti na Veliku Britaniju. Mislim da će oni morati revidirati čitavo svoje zakonodavstvo u području pomorstva, što je uistinu velik posao, s obzirom da sve direktive, direktive treba dakle sve svo to područje treba ponovno prenijeti u nacionalno zakonodavstvo. Postoje neka, neki drugi sporazumi u pomorskom sektoru koji se odnose na suradnju između Velike Britanije i Europske unije. Što možemo očekivati za 20 godina, što je u pripremi? Što se tiče pomorskog prometa, mislim da će možda doći i do porasta. Što se tiče ekoloških izazova, e, u brodarstvu njih će se prevladati s obzirom da se pojavljuju nova rješenja i to vrlo brzo. Isto tako se sve više razgovara o brodarstvu na kojem se upravlja na udaljenost to jest nešto što nas čeka u budućnosti, međutim e, morat ćemo na to još pričekati s obzirom da se neke stvari još trebaju riješiti prije toga. Što se tiče nacionalnih voda, u Norveškoj Jara, jedna od tvrtki, e, već gradi brodove e, koji će služiti za trgovinu od tvornice do luke Međutim, to je u, na, u nacionalnoj nadležnosti. Dakle, to će se, time će se, to će već biti autonomni autonomno pokrenut brod i e, dakle tu će biti već sustav za daljinsko upravljanje. To je svakako nešto što nas čeka u budućnosti. Madame vous avez une petite dernière question. Gospođo Messner, imate još jedno pitanje, izvolite mogu i na engleskom. Jedno pitanje, na jedno pitanje nisam dobila odgovor. Pitala sam vas e, što je sa tim katalogom proizvoda u sklopu Kopernikusa? Jesu li tu sadržani svi rezultati? O čemu se tu zapravo radi? I još jedno pitanje vezano uz Brexit, kolegice Taylor, što je s Norveškom? ne znamo što se događa na norveškoj obali, to se ne može vidjeti. Dajte li informacije i Norveškoj, premda nije u Europskoj uniji? Možda to može biti neko rješenje za Ujedinjenu kraljevinu? Hvala na dopunskom pitanju. Što se tiče ovog kataloga u sklopu Kopernikusa, tu su obuhvaćene sve usluge kojima trenutno raspolažemo. Dakle, to je jedno sveobuhvatno objašnjenje naših sposobnosti i zadaća koje su u tijeku. Biće i nekih novih, ali na tome se tek radi, pa ne bih sada ništa htio prejudicirati, a taj katalog možete pronaći na našim web stranicama. Kada je riječ o Norveškoj, Norveška je u sklopu EFTE, tako da se tamo primjenjuju isti uvjeti kao i u ostalim državama članicama EU. Mi možemo E, dakle motriti njihovu obalu. Oni dakle uz, imaju isti, u tom smislu isti status kao i države članice Europske unije. Hvala vam i time smo zaključili ovaj razgovor. E, zahvaljujem gospodinu Miliju što je odgovorio na sva pitanja i što je izvojio vrijeme da nam objasni koji će biti izazovi e, u EMSI. Mi smo sada tek krenuli s radom i stani sami ste spomenuli neka područja kao što je digitalizacija, autonomni e, brodovi, bit će isto tako mnogo izazova što se tiče e, klime, isto tako vezano uz kretanja ljudi, e, dakle uz novi val izbjeglica. Moramo se suočiti sa svim tim izazovima, a vaša agencija je uistinu više nego korisna u ovom trenutku. No ono što će biti najključnije jest pitanje proračunskih sredstava. Vi ste i sami rekli da ima e, među vašim djelatnicima britanskih građana koji se brinu za svoju budućnost, ali u buduće ćemo se morati pobrinuti za e, misije na razini Europske unije, dakle sve zemlje će se morati u tome angažirati. Hvala vam na suradnji, hvala vam još jedanput što ste došli na sastanak našeg odbora. Možete računati na naš odbor, mi ćemo dakle biti tu spremni na suradnju. Razgovarali smo o oceanima također i tu su neki bitni izazovi kako bi se poboljšala situacija na našoj planeti, a i u našim oceanima. Hvala vam. E, Drage kolege, ovime zaključujem sastanak. Podsjećam vas samo da ćemo nastaviti s radom 25. rujna u 15 sati. Nadam se da ste svi to zapisali. A ukoliko nema nikakvih drugih primjedbi, ovime zaključujem današnji sastanak. Hvala svima.